čitanje izvješća gospodina Leichtfrida o dimenzijama i masama e, vozila cestovnih vozila koje prometuju u zajednici. Imam e, nekoliko zahtjeva za obrazloženje glasovanja. Kao prvo predajem riječ gospođi Đufridi. Nadam se da je ona ovdje. Gospođa Đufrida, predam vam riječ na jednu minutu. Hvala predsjedateljice ja sam glasala za ovu preporuku zato što za očuvanje sigurnosti svih nas je bitno da teška prijevozna sredstva i autobusi koji voze u Europskoj uniji poštuju određene propise po pitanju težine, visine, dužine i širine i uvijek je bitno da je zbog sigurnosti e, e, prikladno dati neka izuzeća kako bismo se uskladili sa novim tehnološkim dostignućima. E, zahvaljujući novim tehnološkim dostignućima imamo prijevozna sredstva koja mogu e, e, imati veću vidljivost na cestama, koja imaju smanjenu potrošnju, smanjenu emisiju CO2 i tako dalje. Također, budući da prijevoznici imaju jako važnu ulogu u prijevozu robe, što je jedno što jedinstvena značajka Europske unije. Moramo im poboljšati teške uvjete rada i moramo povećati njihovu sigurnost, a samim time i našu. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođo. Unatoč teškim okolnostima, eh, hvala vam, a zamolit ću kolege koji žele da napuste polugužnu dvoranu kako bi imali malo tišine. Molim vas za tišinu, predaću riječ gospodinu Keliju, a ne, gospodin Kelly nije ovdje. A je, tu je, niste na vašem mjestu, stoga vas nisam vidjela, da vam riječ na jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavateljice. Vrlo mi je drago što sam imao prilike glasovati za ovo izvješće. U skladu s, našim, s mojim klubom zastupnika smo svi se, e, smo se svi slagali o ovom izvješću, to je bilo doista važno, imali smo pao zanimljivu raspravu o toj temi danas prijepodne. Vrlo je važno da imamo sigurne ceste za sve korisnike naših cesta, to je nešto što je spomenuto u tom izvješću. E, isto tako, moramo vidjeti kako možemo smanjiti rizike, a i sam promet. Imamo toliko mnogo prometa na našim cestama, a naravno utjecaj na okoliš je isto nešto što moramo imati na umu posebice kada se radi o teškim teretnim vozilima, kamionima koji prometuju našim cestama. I mislim da imamo dobar temelj da nastavimo naš rad na ovom području. Hvala vam još jednom, gospođo predsjedavateljice. Hvala vam, gospodine. Prelazimo na obrazloženje glasovanja u izvješću gospodina Masura o e, europskim fondovima za dugoročno ulaganje. Kao prvo, gospođo Đufrida, na jednu minutu. In questo u ovom trenutku velike gospodarske krize čini nam se da, iz koje nam se čini da je sve teže izaći, jedan od prioriteta je taj da stvorimo nova radna mjesta. Dugoročna ulaganja bi mogla postići taj cilj na način da financiraju kako materijalna, tako e, materijalne aktivnosti, kako i infrastrukture, te znanost i istraživanje, te razvoj, koji su temelji Europske unije. Smatramo da su dugoročna ulaganja ključan instrument za e, održivi rast i za izlazak iz krize. Još jedna stvar koju želim naglasiti je to da su fondovi za dugoročna ulaganja nešto što može osigurati e, trajni priljev e, prihoda svih onih koji gledaju dugoročno. Ovdje mislim na općine i na malo i srednje poduzetništvo. Nadamo se da će taj sustav funkcionirati, ali ne smijemo zaboraviti i porezni fiskalni aspekt. Europska unija mora za sve osigurati put koji će unijeti

kada psifisa tin ja sam glasovao protiv e, izvješća zašto zato što je e, E, taj tekst zahtijeva postupke koji je zapravo doveo naše gospodarstvo u stanje u kakvom jest. 1,6 milijardi za e, spas banaka, a pitam, se koliko e, nakon svega toga imamo nezaposlenih u Europskoj uniji. I ti fondovi nisu bili usmjereni na jačanje malog i srednjeg poduzetništva. Imamo osim toga i stotine milijardi koje su bile dane zemljama e, kroz te sve operacije spašavanja, a pitanje je koje su svi dobrobiti od toga. Svi znate e, kakve dugove ima Grčka i koliko je ljudi pogođeno humanitarnim krizom te e, smanjenjem radnih mjesta. Mi moramo ulagati u stvarnu ekonomiju za razliku od svega ovog do sad i na taj način moramo odvojiti komercijalne banke i privatne banke. Hvala vam, ja ćemo gospodin Kelly na jednu minutu. Hvala vam još jednom, gospođo predsjedavateljice. Bilo mi je dalo što sam podržao ovo izvješće i što smo imali zanimljivu raspravu o ovome danas ujutro. Gospodin izvjestitelj Lamassur je obavio izvjesan posao. Naravno, ako želimo sigurno izaći iz ovog razdoblja recesije, doista moramo ulagati. Prije svega u ona mjesta u kojima je to najviše potrebno. Tu prije svega mislim na osnovnu infrastrukturu za sustav javnog prijevoza i na područje energetike, kao što sam i prije rekao. Također, kao što smo i čuli danas ujutro, naše banke ponovno funkcioniraju. 70% ljudi koji sada traže e, kredite mogu ih, to zajmove, mogu ih i dobiti a ako nastavimo s takvim vrstama ulaganja, onda ćemo uspješno izaći iz recesije i Europa će ponovno doživjeti gospodarski rast. Hvala vam. Riječ ima gospodin Polčak. Predsjedajci, ja bih htjel komisiji uspjeh pokud de. Ja bih sada htio poželjeti e, uspjeh komisiji u usvajanju ovog e, paketa za dugoročna ulaganja u Europi. Istina je da Europa treba novi okvir za održivi rast, za inovacije i za veću konkurentnost. I činjenica je da moramo reagirati i na političkoj razini, na razini političke kohezije. Ja smatram da je gospodarstvo uvijek nešto što se temelji na čitavom nizu e, faktora koji bi trebali E, onemogućiti pad u onim teškim trenucima i mislim da moramo bolje reagirati u tim turbulentnim vremenima kroz koje smo prošli u posljednjih nekoliko desetljeća kroz koje smo svašta naučili. Smatram da je ovaj paket jako važan i možda je e, potrebno da u narednih nekoliko godina procijenimo kakve će to posljedice imati po, tvrtke i po građane. Mislim da je to jako važno i u svakom e, slučaju ja vas sve pozivam e, da odgovorimo na ta pitanja. Prelazimo na obloženje glasovanja u izveću gospodina Trabela. Kao prvo gospođa Šojdrova na jednu minutu. Puno hvala, gospođo predsjednice. Ja nisam glasala za ovo izvješće Htjela bih da mi se e, objasni, da mi gospodin objasni čitav niz e, pitanja. Naime, ja smatram da bi Europski parlament trebao imati mogućnost da priliku da odasla puno jasniji signal u smislu poboljšanja uloge žene u socijalno-ekonomskom e, aspektu. Također, ne samo našim građanima, nego i našim političkim institucijama i tijelima. Europska unija nam nije dala nekakve indikativna rješenja, nego nego imaju čitav niz preporuka. Također se ovdje zadiralo u pitanje pobačaja. I što se toga tiče smatram da e, e, ovdje idemo u smjeru e, koje se protivi očuvanju života, a izjave u ovom dokumentu su nešto što ja ne mogu poduprijeti sa stajališta mojih vrijednosti. Smatram kada govorimo o supsidijarnosti da su upravo ta pitanja u nadležnosti država članica. Prelazimo na gospodina Pošpišila. Dobro, e, ja sam podržao ovo izvješće zato što smatram da je to jako važna tema. Europski parlament ako želi biti branitelj ljudskih prava, mora se postaviti kao jedan od dionika koji treba zauzeti e, odgovarajući stav po ovom pitanju. Žene su te koje moraju moći e, odlučivati o svom spolnom, odnosno seksualnom i reproduktivnom zdravlju, a po to potpada i e, prekid e, trudnoće. E, zato e, vidio sam da postoje neki članovi kluba ECR koji smatraju da pitanja koja ovdje, e, o kojima ovdje raspravljamo potpadaju pod subsidijarnost i da je to nešto što zadire u nacionalno zakonodavstvo. Ali prema članku 45 ja smatram da prava žene u trenutku odlučivanja o vlastitom reproduktivnom i seksualnom zdravlju se upravo nalaze u tom članku naših ugovora. Istina je da je to vrlo osjetljivo područje, moramo imati vrlo jasna pravila. Hvala, riječ ima gospođa Đufrida. Hvala. Ja sam eh, htjela zahvaliti svima, ja sam glasovala za eh, izvješće gospodina Tarabele, to je jako bogato izvješće, suočeni smo sa jako mnogo pitanja kako bismo izjednačili prava između muškaraca i žena. Nema prevelikih ideologija ovdje, riječ je samo o eh, stvarnom životu, o mirovinama, o zapošljavanju, o zdravlju i o plaćama. Nitko ne želi nekakve nove službe za žene, ali činjenica je da nedostaje, nedostaju službe za pomoć ženama svim onima koje e, obavljaju toliko obiteljskih uloga i e, majki i zaposlenih žela e, i, i supruga i tako dalje. Ako želimo zaista nešto napraviti za žene, moramo se sjetiti da ulažemo u učinkovitu skrb ne samo žena nego svih. Mi ne možemo razgovarati samo o fleksibilnosti i o rastu, zato što ispred svega toga su osobe i njihova prava. Na prvom mjestu prava žena, zato što one mogu, moraju moći obavljati e, svoje poslove i želimo, stvoriti e, društvo koje će biti na mjeru žene. Ne vidim gospođu Mlinar, pa ćemo prijeći na gospodina Luke na jednu minutu. Ja sam glasovala protiv tog izvješća zato što smatram da je upravo perfidno zahtijevati pravo na pobačaj za sve žene kao da je to temeljno pravo čovjeka. Temeljno pravo čovjeka je pravo na tjelesni integritet. To je pravo koje se odnosi na nerođene, na nerođena bića. Žene mogu naravno odlučivati o svom tijelu, ali paušalno pravo na pobačaj je protivno temeljnim ljudskim pravima i to je potpuno se prihvatljivo da bude stav Europskog parlamenta. U potpunosti je neprihvatljivo da se pod tim okriljem ljudskih prava pokušava prekršiti jedno drugo ljudsko pravo i zbog toga sam glasovao protiv tog izvješća. Hvala vam lijepa. Riječ ima gospođa jednu minutu. Köszönöm Hvala vam Magyarországon nagyon sok eh, Hvala vam, gospođo predsjedateljice. U mojoj državi, Mađarskoj, postoje mnoge žene koje su tjelesno i duševno ruinirane. Ja se često s njima sastajem. Oni snose teret e, toga da se brinu za djecu, za starije pripadnike obitelji, za kućanstvo i tako dalje. Ali osim toga također moraju i, raditi, imati posao, dokazivati da su žene, ali da su isto tako i pouzdane radnice. I to često rade za mnogo manju plaću od muškaraca. Svaki dio ovog dokumenta je nešto što ja podržavam. Ja podržavam ovaj dokument zato što će to dovesti do poboljšanja e, ove dramatične situacije, ali ja ipak nisam mogla podržati cjelokupnu rezoluciju zato što tu stoji da žena doduše ima pravo na pobačaj, ali da to nije pomoć prevenciji u ovoj teškoj situaciji. Hvala riječima gospođa Gentile na jednu minutu. Ja cijenim e, izvješće gospodina Tarabele i njegove stavove, no istina je da u raspravi smo imali poprilično ideološki pristup. Razina civilizacije se mjeri i kroz prava, ali također i kroz dekliniranje tih prava e, kroz one najkrhkije e, osobe, a u ovom slučaju to su žene. I zato naša rasprava mora imati politički profil. Mi želimo nadići fundamentalizam i e, želimo se potruditi kako bismo u našim e, politikama mogli osigurati podržavanje e, ljudskih prava i time olakšavati živote žena. Želimo da žene žive svoju seksualnost bez predrasuda također i kada je riječ o odabiru hoće li prekinuti trudnoću ili ne također i kada govorimo o tome da možda ne mogu e, postati majke ako to žele e, mi želimo omogućiti njima da e, nam, da nam daju svoju mogućnost da cijenimo njihov doprinos u gospodarstvu i prekinuta je. Hvala vam Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo kolege, ja nisam mogao podržati ovo izvješće Unatoč tome što e, u jednom dijelu to jest napredak, ali ovdje govorimo o načelu subsidijarnosti i ja smatram da postoje čitav niz stvari koje bi trebale ostati u nadležnosti država članica. Među njima je i pitanje e, prava na zaštitu e, seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Kao što sam već rekao u prethodnim prilikama, te ću to danas ovdje ponoviti, Europska unija i njezino zakonodavstvo imaju svoja ograničenja i ja vas molim da to ne zaboravimo. Merci, la parole est à... Hvala vam, riječ ima gospodin Morgano na jednu minutu. Grazie, grazie Zahvaljujem predsjednice. Vrijednosti koje jesu moje su me spriječile da glasam za Tarabelino izvješće o jednakom tretmanu e, žena i o stanju e, o jednakosti žena 2013. Ima toliko točke s kojima se slažem, ali također ima i nekih forsiranja koje se tiču prava na pobačaj na europskoj razini. E, u tom smjeru se povela jučerašnja rasprava i današnje glasovanje, jer govorimo o tragediji mogućeg dobrovoljnog pregleda prekida trudnoće. E, šteta što ovdje smo zaboravili na poštivanje načela subsidijarnosti jer to je nacionalno zakonodavstvo i kada govorimo o razradi e, e, seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja to jest u nadležnosti država članica. Danas moramo naglasiti sve te pozitivne aspekte tog izvješća koje sad ne mogu sve navesti jer nemam dovoljno vremena, ali upravo iz ovih drugih razloga ja sam se suzdržao od prihvaćanja rezolucije. Hvala vam, gospođa Forenca. Hvala predsjednice. Ja smatram da e, smo danas imali jako važno glasovanje. Moj glas je bio za rezoluciju Tarabela na taj način zapravo želimo e, povratiti dobru sliku o parlamentu koji se u, u prošlosti nije pokazao e, takvim. Ja smatram da danas e, u središte naše rasprave i europskog projekta stavljamo samo određenje žena i slobodu žena. I smatram da ovaj Tarabelin tekst doprinosi upravo tome da učinimo očitim da moja generacija žena zna da je štednja napad na našu mogućnost samoodređivanja da ne želimo zakone o tijelu žena i da želimo zakone koji će nam omogućiti da biramo i da se samo određujemo. Također kada govorimo o nesigurnim poslovima za žene, važno je govoriti i o Europskom observatoriju protiv, protiv rodnog nasilja. I govornica se prekida.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 Međunarodni dan žena je jedan od dobrih e, signala, ali to nije dovoljno ako želimo postići jednakost muškarca i žena. Trgovine ljudima je nešto što pogađa više žene i djevojčice i to se tiče više država članica Europske unije i to posebice na području središnje Europe. Ja se, ja podržavam to što pokušavamo smanjiti siromaštvo žena tako što stvaramo više radnih mjesta za njih. Ako imaju e, financijske mogućnosti onda je manja šansa da će postati e, žrtvama trgovine ljudima. No potrebno su nam i strukturne rješenja. Još jedno pitanje koje smatram vrlo važnim i koje je priznato u ovom izvješću je povezano sa e, gospodarskim osnaživanjem žena, e, tako što im se pruži mogućnost ustanova za brigu za djecu. Još uvijek imamo manjkav sustav e, vezano za ono što je doneseno u Barceloni i to uključuje i moju državu članicu. Hvala. Riječ ima gospodin Džambanski. Ne tozi doklad, zašto to se... Hvala vam. Ja nisam podržao ovo izvješće zato što se bojim da se vanjski faktori tu upliču u privatni obiteljski život građana. Moj klub zastupnika i ja smo mišljenja da su obiteljski odnosi nešto što bi trebalo biti konvencionalno tradicionalno što se ne bi trebalo promijeniti. U mojoj državi u Bugarskoj je obitelj obitelj između muškarca i žene. I ja sam protiv bilo kakvih e, vanjskih faktora koji se mogu uplitati u obiteljske odnose, uključujući i Europsku komisiju. Svaka od te dvije osobe ima pravo donijeti odluke vezanog u svoju obitelj i u svoje zdravlje. Obiteljski problemi, problemi između muškaraca i žena su nešto što treba se riješiti pomoću tradicije koje postoju već stoljećima. Hvala vam gospodin Kelly ima riječ. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Ja se slažem za jednakost ja se slažem za jednakost muškaraca i žena i što prije to posegnemo to bolje. No, istodobno je šteta što je ova rezolucija sadržavala neke preporuke koje su i drugi spominjali koji su se ticali pobačaja i e, prava na pobačaj diljem Europe. Zbog toga sam bio protiv te rezolucije, ja sam e, protiv tog koncepta europskog prava na pobačaj. Mislim da je to nešto o čemu treba odluku donijeti pojedine e, nacionalne vlade.

Ja sam gledala za, zato što je konkurentnost jedan od e, recepata za izlazak iz krize. Politika učinkovita tržišnog natjecanja će Evropsku uniju dovesti do uspjeha, samim time i do dobrobiti za njezine građane. U idućih nekoliko godina ćemo odigrati važne korake po pitanju e, dovršavanja ujedinjenog digitalnog tržišta te na energetskom, e, industrijskom sektoru te na sektoru transporta, prometa. Također, jedinstveno digitalno tržište nam nudi čitavi niz mogućnosti, a da ne govori govorimo o svim temama koje su vezane uz to i koje utječu na e, izravan način na europske građane. Politika tržišnog natjecanja ne treba biti jedini način da razvijemo tržište i ja se slažem s izvjestiteljem kada kaže da je potrebno koordinirati inicijative. E, tržišnom natjecanju treba se pridružiti i i zapošljavanje. Hvala vam,

mogla dati povene uvjete za rast i za stvaranje novih radnih mjesta u ovoj fazi siromaštva i štednje u Europi. No kako bi konkurentnost mogla funkcionirati, moramo se boriti protiv socijalnog dumpinga koji smanjuje prava naših zaposlenika i moramo osuđivati one prakse e, poreznog dumpinga kao što je Junkerova politika sa poznatim slučajem LuxLeaks. Moramo također biti oprezni kada govorimo o spajanjima tvrtki kako ne

hvala vam lijepa sa gospodinom na jednu minutu. hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice. kao socijaldemokratski zastupnik te izvjestitelj u sjeni sam glasovao za ovo izvješće. Veselim se što ćemo pomoću ovog izvješća učiniti daljnji korak kako bi zaštitili radna mjesta i kako bi ojačali javne usluge javne službe. Niti ja, niti moj klub zastupnika ne možemo podržati da je klub zastupnika ALDE za privatizaciju, na primjer e, za privatizaciju na području transporta. 85. točka ovog izvješća je nešto što ne možemo pravilno protumačiti i zbog toga smo mogli ipak podržati u izvješće unatoč ove točke. Prelazimo na obrazloženje glasovanja u izvješću gospodina Zalba Bidegajna. Radi se o godišnjem izvješću o Europskoj središnjoj banci za 2014. godinu. Predajem riječ eh, gospođu Lopez Bermejo. Presidenta, he votado ja sam glasala protiv izvješća Europske središnje banke zato što ne vjerujem da njihova dijela zaslužuju podršku i demokratsku legitimnost ovog parlamenta. Misija Europske središnje banke bi e, trebala podržati države članice u njihovoj misiji oporavka gospodarstva, podržavajući tržišta rješavanja javnog duga i stabilnost depozita naših štediša. E, umjesto toga, gospodin Dragi na neki način potiče na stvaranje novih financijskih balona ali ali zatvara s druge strane pristup kreditima onim državama čije se vlade bore za socijalna prava svoje radničke većine. E, najdiskretnija, to je metoda koja je malo diskretnija od Trišetovih pisma, ali koja je tražila rezove i ošće radničke reforme, no svejedno je dovoljno odlučna ili brutalna. E, danas su većinske stranke pokazale još jednom da im je draže blizina novca od solidarnosti sa našim europskim narodom. Ne vidim gospodina Lukeo, on nas je napustio, pa ćemo stoga preći na gospođu Đufridu na jednu minutu. Questa ovo izvješće zapravo e, pokazuje sve one aspekte koji su karakterizirali djelovanje Europske središnje banke u proteklih nekoliko godina. Činjenica je da nisu imali neko konvencionalnu monetarnu politiku i to treba cijeniti. Osim stabilnosti cijena koji su bili prioritet ESB-a, moraju postojati i drugi ciljevi kao što su rast i zapošljavanje. Naravno, sve to nije dovoljno kada govorimo o političkim i ekonomskim mjerama, moramo doći i do strukturnih reformi po pitanju ulaganja. Ja mislim da ovo je jest pozitivan signal e, s obzirom e, da smo objavili te sve zapisnike sa sastanaka vijeća i vlada ali kada govorimo o institucijama bitno je da smo dali transparentni i snažan signal po pitanju svega što se do dogodilo. Hvala vam lijepa, ne vidim gospođu a pa ćemo prijeći na gospodina Marijasa. Ja sam glasovao protiv e, ovog izvješća SBA za 2013. Zašto? Zato što to izvješće e, zapravo govori o činjenici da je ESB postala država u državi i to se pokazalo u slučaju Grčke zato što Dragi je e, narušio ugovore i nametnuo uvjete štednje grčkom narodu. Ja želim čestitati onim kolegama koji su glasovali za moj amandman. Europski parlament zahvaljujem zahvaljujući tom amandmanu traži da se okonča sukob interesa koji postoji u okviru funkcioniranja ESB-a. Zato što se smatra da ESB e ne smije biti član trojke i istovremeno e, izvršavati svoju ulogu neovisnog tijela. To je jako važan korak e, kako bismo iz naše zemlje, iz Grčke izbacili trojku, te kako bismo dali mogućnost e, građanima da se e, po tom pitanju, da se po tom pitanju izraze 25. siječnja. Gospodin Kelly. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja sam glasovao za sve ove prijedloge zajedno s mojim klubom zastupnika. Morao sam to učiniti jer sam bio ovdje one večeri kada je predsjednik Dragi predstavio ovaj prijedlog. I mislim da će naše glasovanje ovdje pružiti dodatnu snagu samo onome što je on rekao. Ja želim ovima odati počast njegovom radu. Pozdravljam sve što je rečeno u ovom izvješću, ali također moram reći da se danas održava uteka konja u Četnemu. Tu sad jednom konju koji se zove kvantitativno olakšavanje. Ja imam dosta novaca na tom konju, nadam se da će on pobijediti, osvojiti prvo mjesto i nadam se da će se jednako tako raditi i o uspjehu e, ovog plana sa gospodinom Dragijom. Hvala vam, gospodin Polčak. Mislim, kolegovi bi e, mu investice višla. Zahvaljujem. Ja se nadam da ćete dobiti tu okladu, da će vaš konj pobijediti. U svakom slučaju, kada govorimo o tom izvješću koje se tiče ESV za 2013. godinu, ja bih e, htio reći da moramo E, poduprijeti korake koje će Europska središnja banka raditi u budućnosti. Zašto? Zato što su se oni potrudili kako bi uklonili jako važne rizike po pitanju deflacije koji su prijetili Europskoj uniji. smatramo da bi to za Europsku uniju i za njezino gospodarstvo bila jako komplicirana situacija i zato su napravili dobru stvar. E, kada govorimo o e, pumpanju nevjerojatnih količina novca u Europsku uniju možemo doći do deflacije, do velike inflacije što je zapravo crni scenarij koji je eto opravdao svu djelatnost Europske središnje banke do sada. Hvala vam, se završavamo sa Obrazložujem glasovanje u skladu sa